Good morning, everyone, Lijepo vas pozdravljam na sastanak na zajednički sastanak odbora za zapošljavanje i socijalnu politiku i odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Mislim da smo osvojili dnevni red, pa prelazimo na javnu raspravu o ocjeni ustroja uloge i aktivnosti trojke u programskim zemljama, što uključuje i e, neke aspekte koji se tiču socijalnih pitanja. Jem Watson, glavni ekonomist Business Europe i Veronika Nilsson iz Europske sindikalne konfederacije su naši uzvanici danas. Najprije ću dati riječ Veroniki Nilsen na sedam minuta, a nakon toga gospodinu Watsonu koji će također imati na raspolaganju sedam minuta. Da, ispričavam se, zaboravio sam spomenuti da je to zajednička rasprava dva odbora, zato su ovdje s nama i predstavnici odbora za zapošljavanje. Odmah dajem riječ gospođi Nilsen, na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepa na pozivu. Drago mi je što sam ovdje. Europska sindikalna konfederacija vjeruje da je ovo izvješće Europskog parlamenta iznimno bitno i mišljenja dvaju odbora dobro opisuju probleme koji se tiču aktivnosti trojke. Tu se jasno vidi da aktivnosti trojke nisu spojive sa pravom Europske unije. Mi smo uložili mnogo truda, kao i vi. Znam da ste poslali upitnik europskim institucijama kako biste prikupili informacije. Mi smo isto to učinili s naše strane. Poslali smo upitnike podružnicima u Grčkoj, Portugalu, Iskoj i na Cipru kako bismo dobili e, informacije od e, svojih članova iz sindikata. Na temelju toga smo sastavili jedno izvješće pod nazivom Funkcioniranje trojke, to je dakle izvješće Europske sindikalne konfederacije. Ako e, želite slobodno se možete poslužiti jednim primjerkom tog izvješća. Nema sumnje da mjere štednje koje je nametnula trojka uistinu se mogu kritizirati iz više razloga, kao prvo zbog dinamike e, fiskalne konsolidacije, a isto tako što je činjenica da je veći naglasak mogao biti na prihodovnoj strani. Zatim nepoštivanje socijalnog dijaloga, deregulacija tržišta rada i na kraju rezovi u sustavu socijalne zaštite. Važno je spomenuti e, kako je trojka postupila prema socijalnim partnerima. Naši sindikati su nam rekli da, iako su pozvani na sastanke, na Cipru su bili pozvani na dva sastanka, čini se da je bilo više sastanaka s poslodavcima, no usprkos tome je kvaliteta dijaloga bila vrlo loša. Dakle, to se ne bi moglo niti nazvati dijalogom, nego nekom vrstom sastanka formalne prirode gdje su predstavnici sindikata bili pozvani reda radi. Socijalni partneri su u nekoliko zemalja pokušali preuzeti odgovornost usprkos činjenici da je situacija vrlo teška. I nakon što je postignut dogovor trojka ga nije poštivala. Postignut je tripartitni sporazum u Portugalu o zapošljavanju, rastu i konkurentnosti i to u prvom mjesecu 2012. godine gdje je jasno izrečena obaveza da se poštuje kolektivno pregovaranje, međutim Trojka je odlučila ograničiti e, kolektivno pregovaranje što je imalo ozbiljne posljedice na radnike u Portugalu. Kasnije ću nešto više reći o tome. Situacija je slična u Grčkoj. Minimalna plaća je bila uređena nacionalnim kolektivnim ugovorom. Međutim, u veljači 2013. godine vlada je pod pritiskom trojke smanjila minimalnu plaću za 22%, a za mlade radnike za 32%. Isto tako je onemogućeno socijalnim partnerima da određuju minimalnu plaću. Čitav sustav kolektivnog pregovaranja je zapravo narušen u Grčkoj i na granskoj razini i na nacionalnoj razini i e, zamijenjen je ugovorima na razini poduzeća. E, načelo kolektivne zastupljenosti više se ne poštuje i pravo na sklapanje ugovora na razini poduzeća sa manje povoljnim odredbama je e, zapravo nešto što se sada prebacilo na udruženja, takozvana udruženja radnika i prema grčkoj organizaciji za pregovaranje gotovo da su prestali pregovori e, za potpisivanje novih, novih kolektivnih e, ugovora. Situacija je slična u Portugalu, broj kolektivnih e, ugovora se drastično smanjuje uslijed mjera koje, su, koje se provode. Zatim ne obnavljaju se kolektivni ugovori, stroži su kriteriji za produživanje ugovora i taj proces je zapravo napravljen tako da više sindikati ne pregovaraju ime radnika nego radnička vijeća ili neki drugi predstavnici radnika. 2010. godine u Portugalu bilo je 116 ugovora koji su produženi, a 2013. ih je samo devet produženo, što nije mnogo. Prema tome broj radnika e, koji su pokriveni kolektivnim ugovorima drastično se smanjuje. Što se tiče privatnog sektora, prije dolaska trojge 1,5 milijuna radnika je bilo obuhvaćeno, a sada samo 300 tisuća radnika, dakle to vam govori o opsegu promjena. E, što se tiče dakle ekonomskih i društvenih posljedica, htjela bih nešto reći o tome. E, nezaposlenost je rekordna u tim zemljama, preko 25% u Grčkoj, u Portugalu stopa nezaposlenosti je isto velika, oko 800 tisuća radnih mjesta, odnosno 15% e, radnih mjesta izgubljeno od 2008. godine, javni dug raste, koji se povećao sa 94% bdp 2010. na 128%. U Grčkoj javni dug sada iznosi 176% BDP-a, siromaštvo je sve veće zbog rezova u plaćama. E, u Grčkoj to iznosi 17%, rezovi u mirovinama, sustavima, e, sustavu naknada, socijalnog osiguranja i tako dalje mogla bih i dalje nabrati. Mislim da je situacija uistinu deprimirajuća u ovim zemljama. Građani su izgubili povjerenje u vladu i općenito u demokratske procese, a to je vidljivo i iz podataka eurobarometra i anketa koje se provode. Također bih htjela istaknuti da premda Trojka nema pravnu osobnost, Komisija i Europska središnja banka svejedno moraju primjenjivati odredbe ugovora, dakle i u svojstvu trojke moraju se držati ugovora. Kao što svi znate, Europska unija nema nadležnost u području određivanja plaća i mora poštivati i promicati ulogu i autonomiju socijalnih partnera. Međutim, Komisija i Europska središnja banka nameću mjere koje uništavaju kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog i miješaju se u politiku utvrđivanja plaća. Jasno je da komisija više e, ne postupa kao čuvarica ugovora. Neke mjere su također u suprotnosti sa konvencijama Međunarodne organizacije rada, Europske socijalne povelje. Vijeće Europe je zaključilo da neke mjere štednje u Grčkoj nisu u skladu sa Europskom socijalnom poveljom. Prošle godine su zaključili da Grčka krši pravo na e, socijalnu sigurnost zbog velikih rezova u, kada je riječ o naknadama mi vjerujemo da je došao trenutak da Europski parlament pravno ospori aktivnosti Komisije i Europske središnje banke i želimo vas potaknuti da iskoristite svoju privilegiranu ulogu. E, vi možete podnijeti tužbu sudu Europske unije. Mi također imamo čitav niz preporuka u izvješću. Znam da mi je vrijeme isteklo pa neću e, dalje obrazlagati preporuke. Htjela bih na kraju samo reći da vjerujemo da je ovo izvješće, ova istraga prvi korak, da ćete poduzeti mjere kako biste se pobrinuli da se aktivnosti i sve ono što se dogodilo slijedom aktivnosti trojke u ovim zemljama neće ponoviti. Hvala. A sada riječ ima gospodin Watson, glavni ekonomist iz Business Europe. Hvala gospodine predsjedavajući, lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem što ste pozvali Business Europe da sudjeluje na ovom saslušanju, da vam kažemo nešto o iskustvima, iskustvima poslodavaca u zemljama obuhvaćenima programima Trojke. E, mi smo isto tako dobili informacije od naših članica CIP, u Portugalu, SIV u Grčkoj, to je udruga poslodavaca u Grčkoj i OIB, a to je e, udruga poslodavaca na Cipru. Ja ću u svom izlaganju govoriti o tri područja. Najprije ću iznijeti neke opće opaske o radu trojke. Nakon toga ću nešto više reći o općoj strategiji e, trojke i o provedbi njihovih programa. Da ću i konkretne primjere iz e, programskih zemalja i na kraju ću nešto reći o aktivnostima vlada. E, dakle, pozdravlja se pomoć koju je Trojka pružila programskim zemljama. Kao što je Veronika rekla, prilagodba koja se provodi u tim zemljama predstavlja brojne izazove i jasno je da visoka stopa nezaposlenosti, posebno kod mladih, predstavlja e, vrlo veliki problem i vrlo zabrinjavajuća. Međutim, mi vjerujemo da su te teške odluke bile neizbješne, u nekim slučajevima su se dugo i predugo odlagale i jasno je da je bilo potrebno poduzeti određene mjere za prilagodbu i postojali su uvjeti koji su bili vezani uz e, odobravanje zajmova. No, trojka je nastupila u trenutku kada većina investitora nije bila spremna kreditirati te zemlje. E, dakle, zemlje su već izgubile pristup tržištu. Bez pomoći trojke vrlo vjerojatno bi došlo do stečaja financijskih eh, problema te ehm, širenja tih problema na veći broj mm, država članica. Eh, tako da bi došlo do još veće nezaposlenosti i još većih socijalnih problema. Intervencija trojke eh, intervencija trojke ima, je bila obilježena određenim problemima, no kao što sam rekao, situacija je bila teška. Nije dobro procijenjen utjecaj nekih mjera na realno gospodarstvo i sam teret reformi nije raspodijeljen ravnomjerno na sve. Međutim, reforme koje su do sada provedene, a moći će se ocijeniti njihov potencijal tek srednjeročno i dugoročno, no one već donose određene rezultate Smanjen je deficit u svim programskim zemljama i očekuje se da će 2013. godine Grčka zabilježiti primarni suficit. Zatim e, udio na e, izvoznom tržištu i tekući računi i bilanca tekućeg računa se poboljšala. Primjerice u posljednjih pet godina u Portugalu deficit e, tekućeg računa od 10% 2010. godine sada je u suficitu 2013. Isto tako je došlo do povećanja izvoza u Portugalu. Slična je situacija u Grčkoj, došlo je do određenih poboljšanja kada je riječ o e, računu tekućih transakcija. U Irskoj e, se povećala e, stopa gospodarskog rasta, bolji je pristup tržištu e, obveznicama i troškovi zaduživanja su niži. Premda e, u Grčkoj još uvijek ne možemo govoriti o gospodarskom rastu, u Portugalu i Grčkoj se očekuje umjereni rast tijekom 2014. godine. Kao što sam spomenuo, stopa nezaposlenosti još uvijek je pretjerano visoka, premda se stabilizirala, ali na visokoj razini. Što se tiče opće strategije e, trojke i definiranih ciljeva, naši članovi se uglavnom slažu sa strategijama onako kako su definirane, e, također ističu važnost održivih javnih financija kao temelj za gospodarski rast. Fiskalna konsolidacija se mora koncentrirati na rezove, a ne na povećanje poreza i mora biti popraćena strukturnim reformama kao i određivanjem prioriteta u rashodima iz državnog proračuna i posebno vezano uz neke projekte kao što su obrazovanje i infrastruktura. Bilo je određenih poteškoća vezano uz provedbu programa. Naime, provedba nije uvijek bila odmjerena i ponekad je stavljen naglasak na određene mjere dogovorene u programu, a manje na druge. Primjerice, u Grčkoj se e, previše stavio naglasak na ubiranje poreza, a nije se dovoljno snažno krenulo u reforme da se stave pod kontrolu javne financije ili pak da se reformira i poboljša ulagačka klima. To je uglavnom vezano uz unutarnji otpor na političkoj sceni u Grčkoj, međutim mi smatramo da se možda mogao izvršiti jači pritisak za provođenje tih strukturnih reformi. Što se tiče Portugala, Trojka i naši članovi su očekivali neke kratkoročne rezultate od fiskalne konsolidacije, međutim e, pokazalo se da to nije u skladu sa inicijalnim očekivanjima, dakle nije bilo trojka nije dovoljno brzo reagirala e, kada se vidjelo da se ne postižu očekivani rezultati. Dakle, programe je trebalo revidirati u skladu s time. E, dinamika reformi u bankama e, nije e, bila dovoljno kvalitetna, e, tako da je došlo zapravo do toga da nije bilo dovoljno mogućnosti kreditiranja za gospodarstvo. Reforme u realnom gospodarstvu idu u pravom smjeru. Smanjuje se javni sektor kao i broj službenika na plaćama, premda će biti potrebno određeno vrijeme da se to odrazi na realnom gospodarstvu. E, zatim postoje neke zadrške kada je riječ e, o reformi bankarskog sustava. Mi smo u Business Europe mi se slažemo sa korištenjem instrumenata e, koji idu za time da se teret, ne, da teret za probleme u bankama ne snose građani. Međutim, na Cipru je uočeno da su neke odluke loše donesene i da je to e, utjecalo na to da e, banke imaju smanjenu likvidnost. Kada je riječ u Irskoj, tamo su predložene odgovarajuće mjere Rezultati su dobri. Uglavnom su se primjenjivale mjere vlade kada je riječ o konsolidaciji javnih financija. E, htio bih na kraju još nešto reći vezano uz pitanje upravljanja. ovo je bilo jedno privremeno rješenje do kojeg je došlo u vrijeme krize i u tom smislu je bilo za očekivati da će biti određenih problema i pogrešaka i zato smatram da je dobro da sada imamo ovu raspravu kako bismo vidjeli na koji način se može poboljšati rad trojke u tekućim programima i naravno u slučaju da se Europa ponovno nađe u sličnoj situaciji. Za nekoliko godina nakon što se završe svi programi koje provodi trojka mogli bismo ponovno ocijeniti situaciju i na taj način možemo e, izvući i neke zaključke. Kada je riječ o transparentnosti, e, nije bilo dovoljno transparentnosti u kontekstu rasprave između pojedinih vlada i trojke. Naravno, to predstavlja određene izazove. Evo, zaključit ću sada. E, htio bih još samo se nadovezati na nešto što je rekla Veronika vezano uz uključivanje gospodarstvenika. Ja sam inače radio kao državni službenik i kao što je Veronika rekla, ponekad je socijalni dijalog e, izgledao kao da se stvari samo odrađuju. E, evo, neću više govoriti, ispričavam se ako sam prekoračio zadano vrijeme. Hvala gospodine Watson i sada otvaram raspravu. Hvala vam. Kasnije će predsjedavati gospođa Beres. Na tri minute sada prvo dodjeljujem riječ e, izvjestitelju iz Europskih pučana. Isto tako tri minute gospodin Goki, socijalista, te nakon toga također i Alejandro Serkas, izvolite. Zatim izvjestitelj Karas. On je dakle prvi govornik no on još nije ovdje, tako da ćemo prvo pečeniću čugovornika. Moram ispričati gospodina Karasa, on nažalost ne može biti tu s nama danas, no ja ću ga sada zastupati. Gospodin Karas je u nacrtu izvješća naglasio činjenicu da moramo imati bolje sudjelovanje svih dionika, prije svega socijalnog dionika. Oni su tako se pita u kojem bi omjeru vlade morale kontaktirati socijalne partnere prije nego što krenu u finaliziranje programa pod trojkom. To je također povezano sa kakvoćom nacionalnih socijalnih dijaloga. Hvala vam i moram insistirati da dakle sam ovdje zastupao izvjestitelja u ime Europskih pučana, gospodina Karasa. Sad predajem riječ na tri minute gospodinu Lijem Ngoku, izvjestitelju u ime socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala ti, Pablo. Žalim što moj kolega Karas nije ovdje prisutan. Nadam se da je to zbog um, materijalnih razloga, jer on se dosta žurio da da završimo ovaj nacrt, a nam se to nije zato što raspravlja s socijalnim pitanjima sa svojim klubom zastupnika. Imam dva pitanja upućenu našim govornicima, nemamo puno vremena, ali započet ću dakle prvo sa sindikalistima. Ponajprije, Kakav biste odgovor mogli dati na onu primjedbu koje bi šefovi mogli imati, koji dakle ne dijele vaše mišljenje i kada se kaže da je sustav socijalne zaštite u zemljama obuhvaćenih e, programima trojke neodrživi i da ih treba reformirati. Dakle, to je prvo pitanje. Drugo pitanje. Neki danas kažu da u tim zemljama doista postoji veliki problem sa konkurentnošću Smatrate li da taj problem postoji s konkurentnošću i koje bi to trebale biti e, reforme kada uzmemo obzir da one reforme koje su e, poduzete pod programom trojke idu za, s tim ciljem da se sniže, snižu plaće. Zatim, znate li za jednu studiju koja dovodi u odnos gospodarski rast i povećanje nejednakosti, socijalne nejednakosti. Dakle, znači li to da dolazi do povećanja ili do smanjenja nejednakosti, a kako bismo stvarili gospodarski rast? To je nešto se zanimljivo pitanje veznih u stojku. Zatim što se tiče organizacija poslodavaca, tu se, dakle vi gospodine Vodson stručnjak, i vi kažete da se ne slažete sa zastupnicom sindikata. Važno je imati te dvije strane, dakle ta dva mišljenja. Postavit ću vam pitanje koje će vam možda postaviti zastupnici sindikata, a koje bih vam i ja htio postaviti. Ako se referiram na jednu studiju OECD-a što se tiče perspektiva zapošljavanja, onda ne postoji odnosa između zaštit, zaštitničkog zakonodavstva na području zapošljavanja i ekonomskih, e, ekonomskih učinka određenih zemalja. Vi ste rekli da prije svega treba reformirati područje prava rada da bi se postigao gospodarski rast. E, želite li sada promijeniti vaše, vašu izjavu? Zatim, što se tiče troška rada, ja sam mnogo radio o tom pitanju kada sam e, bio na sveučilištu i ukoliko ja znam, postoji veliko kontroverzno pitanje između između e, davanja na plaćane i općenito trošku rada koji ovisi o zapošljavanju. Možda vam reći koje vi studije koristite kada predlažete neke reforme koje su vezane uz cijenu rada. I zatim vrlo kratko što se tiče fiskalnih multiplikatora. Vi kao stručnjak e, i zastupnik poslodavaca, kako je vaše mišljenje vezanih uz nedavne studije MMF-a o fiskalnim multiplikatorima jer se danas neki, postoje danas neki koji procjenjuju da je taj odnos danas 1,5%. Što vi mislite o tome i kako je to povezano s onim reformama koje vi predlažete na području javnih rashoda? Hvala Lijem. U ime odbora za zapošljavanje predajem riječ izvjestitelju na Četiri pol minuta gospodine Perkas, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Dragi kolege iz odbora za gospodarska pitanja, dame i gospodo, govornici, Htio bih vam zahvaliti na vašem današnjem sudjelovanju. Vrlo mi je drago što imamo priliku raspraviti s vama o ovim pitanjima. Smatram da je ova rasprava vrlo korisna kako bismo razjasnili neka pitanja koja bi inače mogla ostati nerazjašena. Što se tiče makroekonomskih e, i financijskih problema, ako razgovaramo o tih pitanja, pitanjima kad kad zabravljamo da Europska unija nije gospodarsko poduzeće, da to nije banka, da je to poduzeće koje treba biti na koristi građanima i mislim da je to jedan važan aspekt koji ne smijemo izgubiti iz vida. Kakve su reperkusije imali ti programi na ovih četvro zemalja, na svakodnevni život građana, na obrazovanje, na zdravstvo, na mirovinu, na, plaće? Što se dogodilo tijekom tog razdoblja? Odbor za zapošljavanje upravo izrađuje jedan izvješće na vlastnu inicijativu. Ja sam već izradio nacrt tog izvješća. Dobili smo 154 amandmana, otvorili smo raspravu sa javnim dionicima, dobivamo dokumente od strane raznih sveučilišta, razne studije. Također smo i sami proveli nekoliko studija što se tiče dubokih posljedica eh, tih programa i sve to će nam dakle dopustiti da bolje razumijemo ono što se dogodilo. Želimo napraviti sveobuhvatnu analizu kako bismo stvarno vidjeli posljedice, kako bismo i u budućnosti za to znali kako ne bismo ta osnovna pitanja ostavili nerazrašenjem. Studije su se odvijale oko tri pitanja. E, posljedice na tri socijalnih ciljeva u okviru strategije 2020. godine. I to je prvo pitanje koje vam želim postaviti. Mislite li da se približavamo ili da se udaljavamo toj strategiji? Mislite li da ovi programi pomažu tom ili da dapače otežavaju ostvarivanje tih ciljeva, ciljeva koji su vezani dakle za svladavanje e, krize u okviru obzora 2020. godine. Što je sa dugoročnim ciljevima? Ja smatram da i to treba biti u našem fokusu, ne samo kratkoročni aspekti. Zatim, globalni aspekti naših e, socijalnih ciljeva, poštivanje naših ugovora ispunjenje obveza u našim ugovorima, ali i ispunjenje međunarodnih ugovora. Ne možemo dovesti u pitanje temeljna prava svake osobe i ono što je izglasano u okviru referenduma u tim zemljama. Što se učinjeno sa tim preporukama? Jesu li oni uzeti u obzir? Što je sa uh, ugovorom koji imamo sa Vijećem Europe, sa socijalnom poveljom? Jesu li te obveze bile ispunjene? A naravno, mi uvijek u razgovoru sa trećim zemljama tražimo poštivanje tih prava, što je sa raznim konvencijama koje smo potpisali. Jesu li te, ta prava bila poštivana ili ne? To trebamo znati, a isto tako trebamo vidjeti kako će biti naše preporuke za budućnost. Trebamo biti vrlo kritični. Ako smatramo da je sve dobro prošlo, onda ćemo u budućnosti držati jednake programe. Ako je sve ovo to bilo neizbježno, ako smatramo da da je to trebalo provesti, koji je onda smisao naših razgovora o politici u ovom domu? I htio bih vam postaviti također sljedeća pitanja. Sindikati, vi niste govorili o javnim uslugama. Imate dugo iskustvo, znate što se događa na području obrazovanja i zdravstva. Što kažete vašim e, članovima na tim područjima u vezi sa programima koji se provode. Također u okviru tripartitnog socijalnog dogovora. Jesu li vas e, konzultirali? Jeste li razgovarali sa gospodinom Olrenom, sa Trojkom, sa komisijom, sa Ekofinom kao zastupnici Europske sindikalne konfederacije, jesu li vas saslušali, jesu li vam postavljali pitanja uvezano uz to. A zatim zastupniku iz eh, Business Europa želim vam postaviti pitanje o nečemu što nisam čuo od vas. Vidimo u Grčkoj, u Španjolskoj, u Portugalu vidimo koliko su tjeskobni poduzetnici. Koliko je teška situacija s malim i srednjim poduzećima, koliko mnogo poduzeća je nestalo, još mi ostaje 30 sekundi, je li tako? A ne, prešao sam e, svoje vrijeme za govor, u redu, ću preći brzo na drugo pitanje. Ljudski kapital u budućnosti Europske unije, ja sam mislio da imam pet i pol minuta na svolaganju, ali dobro, nadam se da ću moći se ponovno javiti kako bi još sažio na kratko pitanje. Hvala vam, gospodine Serkas. Gospođa Nilsson je sljedeći govornik kako bi odgovorila na pitanja koje su joj postavljeno. Imate četiri minute, izvolite. Hvala vam i hvala vam na pitanjima. Neka su dosta teška, započet ću s pitanjima gospodina Karasa koji nije prisutan. Što se tiče dijaloga sa socijalnim partnerima, naravno ima više od jednog odgovora na to pitanje, ali naravno ono najmanje što očekujemo je da oni ugovori koji su postignuti između socijalnih partnera da se poštuju, a to je nešto što se nije dogodilo, na primjer u Portugalu, a to bi trebalo biti ishodište ako socijalni partneri se ne mogu dogovoriti oko rješavanja tih problema, čak i kada je situacija tako teška, tako ozbiljna, onda bismo barem očekivali, to nadali bi se da će Trojka poštivati te, vlad, te obveze kao i vlada. Mislim da je to najbolji odgovor koji mogu dati. Ali isto tako da dodam da je dosta došlo do okrivljavanja, dakle Trojka okrivljuje vlade. Nismo to samo mi, mi smo samo imali određene prijedloge i zatim je vlada učinila što je htjela i dakle onda bi oni rekli da je, to, da je došlo do pritiska trojke, da to nisu bili oni i da nisu ni krivi. Dakle, oni jedni druge okrivljavaju, to isto tako treba imati na umu. Zatim, što se tiče konkurentnosti, mislim da je također važno reći da je ova kriza na početku bila bankovna kriza, to nije bila kriza vezana s konkurentnost što bi se moglo pomisliti nakon što se e, saslučaju e, neke primjedbe. Mi znamo da da ekonomska monetarna unija nije savršen instrument i ono što trojka i zemlje pokušavaju učiniti je interna devalvacija. Ja ne kažem da su te zemlje bile savršene, jer ne postoji savršena zemlja sa savršenim gospodarstvom. No smatram da je vrlo važno zadržati na umu da je to bila bankarska kriza koja je zatim dovela do krize javnog duga. I ako pogledamo brojke, onda mislim da se jasno vidi da su politike trojke bile neuspješne. Oni nisu povećale konkurentnost tim zemljama. Ono što se dogodilo je da se nezaposlenost e, povećala, siromaštvo se povećalo, plaće su smanjene, kao što sam rekla, prethodno 17% u Grčkoj, to ne dovodi do povećanja konkurentnosti. A ako nacionalne vlade smatraju da su mjere koje su potrebne, trebali ići u tom smjeru da se smanji cijena rada, onda se ne moraju uvijek smanjiti plaće, mogu se smanjiti porezi ako se želi provesti takva vrsta politike jer je nužna. Stoga stvarno se moramo usupostaviti kada se kaže da su te zemlje konzumirale više nego što su smjele i tako dalje. Ja stvarno mislim da to nije bila istina. I kao drugo, zašto se taj neuspjeh ne snosi ravnomjerno u tim zemljama? Čini se da je najveći dio tereta pao na radnike koji zasigurno nisu bili odgovorni za krizu. Mislim da je to važno naglasiti. Zatim, za jednog komunika nisam sigurna da sam ne shvatila pitanje, ali moram reći da ne postoji velik dijalog sa komisijom, ako je to ono na što ste mislili. I također e, si postavljamo pitanja u vezi toga kada je komisija zastupljena u trojki, u kojoj mjeri komisija može, to jest kako nađe svoj zajednički stav osobe koje zastupaju komisiju, jesu li oni doista predstavnici ili su oni više predstavnici onih zemalja iz koje dolaze ili kako se donose te odluke unutar komisije na koje se oni vraćaju. Možda vi znate više o tome budući da ste izrađivali nacrt ovog mišljenja, no mislim da doista postoji manjak transparentnosti kada gledamo da bismo očekivali od komisije da donese određene mjere i od Europskog parlamenta. Evo mislim da ću se ovdje zaustaviti. Hvala gospodinu gospođo Nilsson. Točno četiri minute. Sada gospodin Watson, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Prvo pitanje gospodina Karasa što se tiče uključivanja socijalnih partnera, mislim da sam kratko na, svom izlaganju o tome govorio. Postoje li je dijalog gdje smo smatrali da bi taj dijalog sa socijalnim partnerima mogao biti učinkovitiji, tako što bismo stavili, si zacrtali jasnije programe, jasnije ciljeve kako bismo imali stvarno uključivanje onoga što su socijalni partneri govorili u okviru izrade programa Trojke. Što se tiče drugog pitanja u vezi tržišta rada, neću sada raspravljati je li to bila kriza konkurentnosti ili bankarska kriza, ono što je bilo jasno jest da je jedinična cijena rada, da je konkurentnost eh, rada u dio zemalja da su one imale problema sa konkurentnošću kada kada osobe pristupe ekonomskoj monetarnoj uniji, onda mogu imati nominalnu devalvaciju u skladu sa produktivnošću, ali to se nije provelo a vidjelo se da one zemlje gdje se najviše povećala cijena rada prije početka krize, dakle gdje smo vidjeli najveći isto tako kasnije povećanje nezaposlenosti. Zato moramo imati prilagodbe na tržištu rada, moramo vidjeti pad jedinične cijene rada na održiviju razinu u nekim zemljama, ali ne u svim zemljama obuhvaćenih programom. To se mora dogoditi i mi vidimo da se sada konkurentnost poboljšava, kao što sam već napomenuo u svom uvodnom izlaganju. Neću govoriti o fiskalnim multiplikatorima, to ću ostaviti stručnjacima, no samo ću naznačiti da naravno postoji negativan kratkoročni učinak kada se započinje sa fiskalnom konsolidacijom naravno, ali kasnije postoji dugoročni oporavak nakon što se javne financije dovede u, u red. I zatim što se tiče završnih pitanja, samo da naglasim Sigurno nisam rekao da je trojka sve učinila dobro, nisam niti tako rekao da je sve sada dobro. I osvrnuo sam se na činjenicu da unatoč tome što su programi općenito bili dobro zamišljeni da je postojalo problema sa ravnotežom pri provedbi. To je nešto što se mora zadržati na umu. Govorili ste o strategiji 2020 jesmo li sad u boljem položaju što se toga tiče u Europi nego što smo bili. Ja bih to rekao na sljedeći način. Mislim da je kriza sigurno dovela do velikog nazadovanja prije svega što se tiče kratkoročnog rasta vidimo ove drastične stope nezaposlenosti, no istodobno ako govorimo o dugoročnom rastu, općenito ne samo od 2020, onda isto tako slučaj da neke od strukturnih reformi koje su sada provedene u predmetnim zemljama i u drugim zemljama u proteklih nekoliko godina zbog krize, prije svega evo na primjer reforme koje su provedena na tržištu rada u Španjolskoj, mislimo da će te mjere poslužiti kako Europi, kako, tako i državama članicama dugoročno gledano i da će dugoročno gledano dovesti do pada nezaposlenosti i do gospodarskog rasta. Hvala vam gospodine Watsonu. Sada predajem riječ eh, predsjedavajući eh, odbora za zapošljavanje gospodinu Beresu. Hvala vam. Sada smo završili prvi krug razmjene mišljenja od strane izvjestitelja u Sjeni. Sada ćemo započeti sa odborom za zapošljavanje. Tu je izvjestitelj u Sjeni u ime europskih pučana gospođa Bastos koji će zamijeniti gospodin Fernandez. Gospodine Fernandez, predajem vam riječ na minutu i pol, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospođo dame i gospodo, kao što je rečeno, izvjestitelji su sjeni za odbor za zapošljavanje gospodina Basus koja ne može danas biti ovdje prisutna i stoga me zamole da u njeno ime e, vam se sad obratim. Situacija u programskim zemljama Irskoj, Portugalu, Cipru i Grčkoj se drastično pogoršava. Bez programa prilagodbe bi ta situacija bila još i gora i to bi dovelo do više troškova za cjelokupnu Europsku uniju. No, ipak, treba također priznati da je provedba e, programskih mjera što se tiče gospodarske prilagodbe izravno ili neizravno se odrazila na situaciju sa životnim standardom i sa zapošljavanjem naših građana. Protekli tjedan u Davosu je e, gospodin Mario Draghi, predsjednik Europske središnje banke, rekao da je gospodarski razvoj u Europi takav da upućuje na oporavak, da se financijska tržišta polako stabiliziraju, te da su određene zemlje članice već pristigle na kraju programa. Tu se dakle prije svega misle na Irsku i Španjolsku. Dugoročno gledano nije moguće zamisliti da se ne provedu strukturne reforme a većine država članica su već uveli e, određene reforme što se tiče e, strukture zapošljavanja. Tu je moje pitanje upućeno predstavnicima sindikatima. Slažete li se sa ovom izjavom predsjednika Europske središnje banke i koje bi mjere po vašem mišljenju bile najhitnije kako bi se tržište rada ponovno oživilo i kako bi se ponovno potaklo stvaranje radnih mjesta te kao drugo koje reforme bi se trebale provesti što se tiče fiskalne konsolidacije i financijske situacije država članica, koje bi istovremeno doveli do više socijalne pravde, do e, zastupanja socijalnog sistema Europske unije. Hvala vam. Molim vas da ako ne želite biti prinuti, da postavite pitanje kratko u, e, okviru vašeg vremena. Zastupnici e, liberala nisu ovdje, stoga ćemo preći na kolega, kolegu iz stranke zelenih. Kao prvo predajem u ime odbora za zapošljavanje gospodinu. Izvolite. Hvala. Ja ću govoriti na engleskom, zapravo se obraćam predstavniku Business Europe. Možete li potvrditi da banke još uvijek uplaćuju 25% u vaš proračun? Pretpostavljam da je tako. Onda mislim da vam mogu postaviti pitanje o bankama. Vi ste očito zadovoljni radom trojke uz jednu iznimku, a to je da je preveliki naglasak bio na oporezivanju, a premalo na smanjenju javnih rashoda. Dakle, vi ste očito postigli svoj cilj i mislim da se to i vidi. Moje pitanje je sljedeće. Vi ste naveli da postoji problem kada je riječ o raspodjeli tereta. Slažete li se kada je riječ o Irskoj i Španjolskoj, a posebno Grčkoj, da su neki ljudi imali mogućnost da se neodgovorno zadužuju ukazuju na činjenicu da im je netko neodgovorno davao te zajmove. Dakle, slažete li se da su neki od vaših članova trebali na sebe preuzeti veću odgovornost? Govorim o velikim bankama koje su neodgovorno davale kredite u Irskoj, u Grčkoj i tako dalje. I slažete li se da su one trebale na sebe preuzeti veći dio tereta umjesto da to zapravo snose oni sa nižim primanjima. E, molim vas da nam kažete nešto o tome. Iskreno rečeno kako dalje iz ove situacije e, imam pitanje za gospodina Nilsona, zanima me kako vi gledate gospođu Nilsen, kako vi gledate na to na koji način se može ponovno pokrenuti europsko gospodarstvo u Europskoj sindikalnoj konfederaciji? Očito je sada veći naglasak na socijalnoj dimenziji Europe, barem tako kaže komisija. Zanima me na koji način možemo preraditi e, paket dviju mjera i paket šest mjera da se postigne bolja mjera i e, što treba očekivati od tripartitnog socijalnog samita. E, meni se ne čini da je Europa na izlazu iz krize i ne slažem se sa mišljenjem Business Europe, ali možda to i nije iznenađujuće. Hvala u ime zelenih. Odbor za zapošljavanje i socijalnu politiku, kolegica, kolegica a u njezinu ime će riječ uzeti Sven uh, I... Prije svega htio bih čuti e, koje su preporuke Europske sindikalne konfederacije, niste nam ih imali prilike objasniti, možete li nam možda nešto o tome više reći. A imam i pitanje za Business Europe. Iznenadilo me nešto kad sam čuo od Europske sindikalne konfederacije da je došlo do kršenja E, zakona. E, s druge pak strane, Business Europe ni na koji način nije rekao da je bilo takvih problema, dakle da je bilo kršenja zakona. Možete li možda prokomentirati te sumnje da je došlo do povrede e, zakona, jer pretpostavljam da je došlo do potrebe za unutarnjom devaluacijom u nekim zemljama, a to je teško ostvariti. S druge pak strane ne možemo jednostavno kršiti zakone i onda kršenje zakona opravdavati ciljem koji smo htjeli ostvariti. To je u samoj srži demokracije i u srži vladavine prava i stoga me iznenadilo što ništa o tome niste rekli, pa me zanima vaše mišljenje u ovom pogledu. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ u ime kluba zastupnika GUE, odbor za zapošljavanje, kolegica Zuber. Brigada, senjore prezident. E, Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavateljice. Moje prvo pitanje je za predstavnika Business Europe. Htjela bih čuti njegov komentar vezan uz brojke koje govore o rastućoj nejednakosti u raspodjeli bogatstva. Izneseni su neki podaci o padu plaća, recimo u mojoj zemlji, a s druge strane broj milijardera raste. Zašto se to događa? U vrijeme kad bismo svi trebali stezati remenem? barem je to stav koji iznosi trojka. Moje drugo pitanje odnosi se na mala i srednja poduzeća. U mojoj zemlji, Portugalu, ljudi preživljavaju zahvaljujući malim i srednjim poduzećima. Ona su u sve težoj i težoj situaciji. Kako to možete objasniti s obzirom na vaše gledište da poslovni subjekti nastoje rješavati ove probleme. Kad je riječ o socijalnom pregovaranju u Portugalu nije bilo pravog socijalnog sporazuma jer je glavni sindikat isključen iz socijalnog dijaloga i samim time iz pregovora o ovom programu. I zatim jedno pitanje za e, oboje e, predstavnika koji su danas e, ovdje nazočni. Pretpostavljam da ulagači nemaju povjerenja i nisu skloni e, ulaganjima u ovom trenutku, međutim e, u demokratskom društvu zacijelo oni koji su na čelu politike moraju sklopiti sporazum s njima. Hvala ponovno dajem riječ našim uzvanicima, gospodin Watson na četiri minute, zatim gospođa Nilsen E, kako oni koji su se upisali i e, imaju pravo da uzmu riječ e, su već iskoristili svoje vrijeme. Imat ćemo slobodno javljanje za riječ. gospodin Pupaki se već javlja. Sada dajem riječ gospodinu Watsonu. Uh, thank you very much, Chair. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. E, da, imate pravo, ja naravno podržavam komentare koje smo čuli od Europske središnje banke proteklog vikenda. E, postavili ste pitanje kako pokrenuti rast u ovakvom kontekstu. Reći ću nešto o dva područja gdje smatram da postoje jedno, e, mogućnosti. Jedno je upotpunjavanje jedinstvenog tržišta, smanjenje administrativnih opterećenja. E, to su svakako s područja u kojima Europa može jednostavno ostvariti rast. Zatim pitanja gospodina Lamberta i drugih nisam bio svjestan da 25% sveukupnog proračuna dolazi od banaka, rado bih vidio te podatke. Nisu li banke dio e, organizacije Business Europe, bilo je pitanje. Banke, e, dio njih, e, odnosno dio naših članica imaju banke, no to nije 25%. Podatak dolazi od same organizacije vašeg bivšeg glavnog tajnika. E, kao što sam rekao, bilo bi mi zanimljivo vidjeti te službene podatke. U svakom slučaju kada je riječ o bankama, prije svega Business Europe vrlo jasno govori o tome da postoje slabosti u regulatornom sustavu i da je to dovelo e, do krize i da se treba pozabaviti e, tim slabostima. U nekim slučajevima bilo je banaka koje su neodgovorno odobravale zajmove. Nema sumnje da su neke od tih banaka i naše članice i upravo zato želimo da dođe do poboljšanja u regulatornom sustavu i da se ta poboljšanja donesu na jedan uravnotežen način. Slažem se s onima što ste rekli, a mislim da sam i sam to rekao prethodno, ulagači moraju snositi E, posljedice svojih odluka o ulaganjima, odnosno davanjima zajmova. I zato smo i tekako zainteresirani za mehanizam e, za financijsku pomoć koju odgovornost stavlja upravo na ulagače i e, trošak takvih pomoć, takve pomoći onda više ne snose porezni obveznici. zainteresirani smo za uspostavu bankarske unije, za mehanizme za rješavanje problema problema u bankama. Dakle, e, itekako smo e, pružili potporu svim takvim inicijativama. E, možda se možemo zasebno naći i detaljnije porazgovarati o tim temama. Ono što je gospodin Gigot rekao, žao mi je što ja nisam imao dovoljno vremena da, se, da iznesem sva razmišljanja, no eto, nastojao sam se iskreno osvrnuti na ove komentare da, se, da je u nekim slučajevima došlo do kršenja prava. Nisam bio E, svjestan toga mogu samo dodati da e, naši članovi sasvim sigurno ne žele da dolazi do kršenja zakona, već kao što biste očekivali od odgovornih poslovnih subjekata, oni žele da se zakoni poštuju. I na kraju kad je riječ o nejednakosti, neravnomjernoj raspodjeli bogatstva, razlog što imamo tako veliku neravnopravnost je upravo taj što imamo tako visoku nezaposlenost i Business Europe eh, je nas samom čelu onih inicijativa koje nastoje iznjedriti rješenja koje će dovesti do veće zaposlenosti, osobito zaposlenosti mladih. Smatramo da je to iznimno važan način da se pozabavimo s pitanjem sve veće nejednakosti. Oprostite, ali vaši odgovori su previše pojednostavljeni. Nemate riječ. Žao mi je, ali u Ekonu imamo tradiciju da mogu što su moguća dodatna pitanja ako na pitanje nije u potpunosti odgovoreno. Ne, to omogućavamo samo ako ima vremena, a sada vremena nemamo. Riječ sada ima gospođa Veronika Nilsson e, i želim samo reći da mi je drago što je da se nešto više kaže o tome što je Vijeće Europe reklo o tome kako je Trojka loše vodila kolektivne pregovore u Grčkoj. Osim toga vas pozivam da pogledate odluke Međunarodne organizacije rada na istu temu i sada riječ ima kolegica Nilsson na četiri minute. Hvala vam lijepa da, kao što se Business Europe obično slaže sa e, izjavama Europske središnje banke, mi se obično ne slažemo s njima, no moram reći da nisam točno čula te izjave e, tijekom e, vikenda. Ako ću, poslušate komisiju, zvuči kao da je sve gotovo, sve je prošlo i sad je sve sjajno, međutim nije baš tako. Bojimo se da bismo mogli vidjeti u Europi japanski scenarij, MMF je upozorio također da bi se to moglo dogoditi i mislim da stoga moramo doista biti vrlo e, pozorni e, sada kada vidimo da e, se stvari kreću u pravom smjeru ja još uvijek nisam uvjerena da je bankarska kriza u potpunosti završena dakle mnogo je rizika koji još uvijek postoje mislim da prije svega treba završiti sa mjerama štednje. Mjere štednja još uvijek nisu e, završene, one se i dalje provode, možda su malo mekše, možda nisu tako snažne, ali i dalje se provode. Prvo s time treba prekinuti, e, treba stvoriti rast i potražnju u našim gospodarstvima. Mi danas govorimo o rastu, ali brojke su doista vrlo, vrlo male i čak i ako se održe, još uvijek nam neće omogućiti punu zaposlenost. Znači, riječ je o tome da treba ulagati u gospodarstvo, E, ne znam jeste li vidjeti dokument koji je donesen prošle godine. E, to je jedan plan investicija koji su dogovorile naše podružnice. Napravili smo određene proračune i utvrdili da nam je potrebno svake godine 2% BDP-a kao ulaganje e, u gospodarstvo kako bismo mogli otvarati radna mjesta i to bi bio odgovor, djelomični odgovor na ovu krizu. Kad je riječ o onome što je James rekao o administrativnim troškovima i da je to e, mjesto gdje se mogu postići jednostavni rezultati, mi se tu ne slažemo jer naravno u tom slučaju dolazi do e, ugrožavanja radničkih prava. E, mi smo također izradili prijedloge za zaštitu zdravlja radnika i ponovno dolazi do kršenja E, određenih e, sporazuma kolektivnih ugovora u pojedinim e, područjima. Komisija uopće ne provodi dijalog sa socijalnim partnerima i doista zato mislim da se ovako što, da ovakvo što ne možemo iskoristiti za poboljšanje stanja u Europi jer se jednostavno ne poštuju radnička prava. Moramo se ponovno e, vratiti na ugovor i na poštivanje ugovora. Ja doista mislim da je ovo jedno od područja u kojima Europski parlament može podnijeti tužbu protiv komisije i Europske središnje banke. Parlament mislim to mora učiniti kako bi se e, pobrinuo da komisija uistinu ponovno postane čuvar ugovora. E, zatim e, želimo da se napravi revizija memoranduma e, o sporazumijevanju kako bismo poštivali temeljna društve, socijalna prava, ali i odgovarajući ekonomski pristup u budućnosti želimo da se sve predložene mjere prije svega provjere kako bismo potvrdili da su u skladu sa temeljnim socijalnim pravima. Europski parlament u tome svakako ima svoju ulogu. Važno je da se provode odgovarajuće rasprave, odnosno saslušanja kad je riječ o programima prilagodbe. Također tražimo da glavna uprava za zapošljavanje pripremi izvješće u kojem će utvrditi do kojih je sve kršenja propisa došlo. Postoji i čitav niz drugih prijedloga, ali evo vrijeme mi je, vrijeme mi je isteklo. Molim vas toga da pročitate naše izvješće. Alors, on Hvala. Imamo dalje pitanja. Gospodin Pupakis i gospodin bajs Hvala. Činjenica je da politika koju je provodila Trojka se svodi na konsolidaciju javnih financija. Riječ je o unilateralnim mjerama koje su imale utjecaj na rezanje plaća i mirovina. Ja sam prije nego što sam došao ovdje potpisao posljednji kolektivni ugovor o minimalnoj plaći. Prije nego što sam došao ovdje. Ovdje se ne mogu zanemariti potrebe u državama članicama. Siromaštvo je sve veće, sve je manje novca za socijalnu zaštitu ne možemo ignorirati socijalnu koheziju. Što se tiče reformi, e, krenulo se u reforme, e, a da se nije govorilo o rastu. Nije li to suprotno odredbama ugovora iz Lisabona i ciljevima iz strategije Europa 2020. U ovom trenutku kada recesija prelazi 25% zbog greške koje je priznala Europska središnja banka vezano uz multiplikator. Ne mislite li da nam treba europsko rješenje koje se temelji na solidarnosti, demokratskim procedurama i očuvanju europske pravne stečevine? I na kraju zanima me e, koje će biti posljedice mjera e, trojke i e, vezano u socijalni dijalog u državama članicama. Hvala. Gospodin Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Vrlo kratko bih htio reći dvije, tri rečenice uz ono što je rekao kolega Ngok, a što se tiče isto tako primjedbi od Karasa, mislim da nije bilo korektno, ako mogu reći, da smo ovdje se osvrnili na njegovo nedolaženje na sastanak. Svatko od nas ima to pravo i naravno da je to samo nešto što ja mogu smatrati absurdnim ili je to neka taktika odgađanja. Mi podržavamo glasovanje u ime europskih pučana u ožujku. Mislim da smo u dovoljnom broju stigli ovdje. Vrlo ozbiljno shvaćamo ovo saslušanje i zbog toga smatram da je stvarno ovo bilo ispod svakog, svakog kriterija, ovakva primjedba. Zatim eh, jedno pitanje i jedna primjedba upućena našim gostima. Kao prvo želim podsjetiti da odluke nisu samo do, došle od trojke, nego je to isto tako bilo snošeno strane Eurogrupe. Dakle, trojka i Eurogrupa su na kraju krajeva bili, e, bile bili formati gdje su zastupljene države članice. Stoga mislim da je dosta problematično ako ovdje krenemo jednim putem da smatramo trojku e, žetvenim janjem. Dakle, mislim da to nije, da to ne odgovara činjenicama. Isto tako ako se podsjetimo da su neke države članice prije nekoliko godina bili tik do državnog stečaja, a bez Međunarodnog monetarnog fonda, bez pomoći mnogih pa i trojke, bismo bili sve izgubili. A zato što danas e, imamo ovo, ovo, ovu javnu raspravu sa zastupnicima također i socijalnih partnera, moram podsjetiti da bi svaki ugovori sa socijalnim partnerima u slučaju državnog sečaja bili proglašeni nevaljanim, dakle kao da ih ne bi bilo. Stoga je moje pitanje, ne bi li u budućnosti uloga socijalnih partnera što se tiče snižavanja plaća za povećanje konkurentnosti u njihovom interesu. Ne bi li to bilo najbolje sredstvo da se ne dođe do makroekonomskih neravnoteža kako bismo u budućnosti govornik je pekinut, sad Saja je sljedeći govornik i zatim Sven Gigold. Gospodin Fajon bi također želio nešto reći, ja želim spomenuti neka pitanja, ima li drugih govornika koji se žele javiti? Ne. U tom slučaju, dakle, ćemo sada imati šest pitanja u ovom zadnjem krugu, zatim ću dati našim dvijema gostima riječ i zatim ću se još vratiti na svakog od izvjestitelja da im pružim prilogu da daju završne primjedbe. Prije nego što ćemo završiti našu razmjenu mišljenja. Dakle, Sarje Saja, Sven Gigold, koji je zatražio ponovnu intervenciju i zatim gospodin Fejon. Sad je Saja. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja imam pitanje o situaciji malog i srednjeg poduzetništva u tim zemljama na koje se najviše odrazila financijska kriza. Mala i srednja poduzeća nude najveću mogućnost zapošljavanja i isto tako najviše plaćaju u vidu poreza i vrlo, teško, vrlo rijetko izbjegavaju plaćanje poreza i pribjegavaju poreznim oazama. U Portugalu je vrlo velik broj malih i srednjih poduzeća otišao u stečaj. Da li mislite da sada gubimo dugoročno priliku za gospodarski oporavak zato što smo izgubili malo i srednje poduzetništvo, a ako se gospodarstvo počne kretati pozitivnom e, putanjom, upravo bi mala i srednja poduzeća trebala biti ta koja će otvoriti nova radna mjesta i trebamo li staviti naglasak na mala i srednja poduzeća kada govorimo o tome kako izići iz krize. Naravno da je važno progovoriti o pravima radnika. E, istovremeno ako nema poduzeća, kako možemo govoriti o pravima radnika ako nema radnih mjesta. Dakle, smatram da bi mala i srednja poduzeća trebala biti u središtu naše pozornosti. Hvala, Sven Gigold. Hvala, ja ću govoriti vrlo kratko. Dakle, moje pitanje Business Europe vezano uz kršenje propisa. Ako sam dobro shvatio Europsku sindikalnu konfederaciju, rečeno je da je došlo do smanjenja kolektivnih pregovora usprkos obveza koje su preuzele evropske institucije. Slažem se s kolegom Balcom, ne, radi se samo o trojki, nego i o državama članicama i njihovim reformama. Međutim, mi ovdje vršimo nadzor nad radom Europske komisije i djelomično Europske središnje banke, no prvenstveno Europske komisije. Oni su doveli do e, toga da je došlo do povreda propisa, posebno u području zaštite neovisnosti e, kolektivnih pregovora među socijalnim partnerima. Zanima me vaše mišljenje o ovom pitanju. Ako mi ne možete iznijeti detalje, onda bih rado da e, dobijem pisano očitovanje od organizacije Business Europe kada je riječ o ovim optužbama da je došlo do kršenja prava. To je vaša obveza, vas kao socijalnih partnera i zanimalo bi me da čujem vaše mišljenje o tome. Gospodin Fejo. Hvala. E, ja bih također htio zahvaliti uzvanicima na našem sastanku. Premda postoje neslaganja oko nekih stvari, to nisu najvažnije stvari. Mislim da treba jasno reći da se trojka pojavila kao odgovor na situaciju u nekim državama članicama. Dakle, trebalo je pronaći hitno rješenje u državama članicama koje nisu mogli ispuniti svoje obveze. Što se tiče utjecaja na gospodarstvo, e, postavlja se pitanje što bi bilo da nismo krenuli tim putem i kako bi se Europa nosila sa situacijom u tom slučaju. Imam jedno pitanje za predstavnicu Europske sindikalne konfederacije. Kako gledate na ulogu sporazuma o socijalnim mjerama sa ovim zemljama u kontekstu pregovora s trojkom? U Portugalu je vlada naglasila važnost socijalnih sporazuma. rekli su da je to važan sastavni dio pregovora. Imam jedno pitanje za Business Europe. Zanima me kako vi gledate na pokazatelje povjerenja u gospodarstvima gdje je bilo poteškoća. Dakle, tu se spominje velik broj stečajnih postupaka malih i srednjih poduzeća. Međutim, kada je riječ o povjerenju u poslovnom sektoru, tu bilježimo rast. Hvala na pitanjima. Ovdje se apeliralo i na ekspertizu MMF-a, govorilo se o analizi ekonomske situacije u državama članicama. Očito da ta analiza nije bila dovoljno razvijena u Europskoj uniji, barem neki tako tvrdo. Isto se može reći za Međunarodnu organizaciju rada. Naime, konvencije Međunarodne organizacije rada danas eh, predstavljaju osnovne propise kada je riječ o eh, socijalnim pitanjima. Međutim, nitko nije nitko se nije pozvao na e, njihovu ekspertizu. Mislite li da je to bila greška? I da li je trebalo u pregovore uključiti i Međunarodnu organizaciju rada? Što se tiče onih država gdje su reforme dale rezultate, vidimo da su to zemlje u kojima su Um, socijalni partneri bili uključeni u reforme i e, socijalni partneri su imali vlasništvo nad reformama i to zahvaljujući činjenici da socijalni dijalog dobro funkcionira. Dakle, kako se može na taj način percipirati uloga socijalnog dijaloga koja omogućuje provedbu reformu i istovremeno prihvatiti da je trojka doprinjela modernizaciji tih zemalja. Ako gledamo koji je put prema stvarno ekonomskoj i monetarnoj uniji, mnogo je lijepih riječi izgovoreno na račun socijalnog dijaloga na razini Europske unije, no ne mislite li da postoji proturječje između koncepta rasta važnosti europskog socijalnog dijaloga i e, stvarne situacije na terenu i općenito intervencije i mjera koje je poduzela trojka na terenu. S obzirom i imajući u vidu konvencije Međunarodne organizacije rada kao i odluke Vijeća Europe. Očito da Business Europe nije primio na znanje te činjenice, ali eto zato je i korisno da imamo ovakve rasprave. Okay, um, thanks a lot. I'll, pick the, on the breaches. Gospodin Watson, da, ja ću nešto reći o pitanju povrede propisa. E, moram priznati da to inače nije područje za koje sam ja zadužen, ali gospodin Gigold, vi ste rekli da je vjerojatno bilo povreda propisa. Ja sam bio pomalo suzdržan u svom odgovoru. Poslovni subjekti su odgovorni i pridržavaju se zakonskih propisa. To bi bila moja opća napomena. Ja se slažem da imate pravo na cjeloviti odgovor i očitovanje e, naše organizacije pa ćemo vam e, rado izići u susret. Bilo je nekih e, značajnih komentara vezano uz važnost socijalnog dijaloga i posebno u kontekstu trojke. Neki su komentari bili zanimljivi vezano uz rješavanje pitanja makroekonomskih neravnoteža. Bilo je nekih komentara o važnosti malog i srednjeg poduzetništva. Ako želimo snažan gospodarski oporavak, e, treba nam e, jači sektor malog i srednjeg poduzetništva, ali i općenito svih poduzeća u gospodarstvu. Mislim da je bitno ono što ste rekli vezano uz kreditiranje. E, činjenica je da velik broj malih i srednjih poduzeća teško dolazi do financijskih sredstava i moramo kreativno pristupiti rješavanju tog pitanja pristupa financijskim sredstvima općenito europskom gospodarstvu slažem se da raste povjerenje e, naravno uz ogradu vezano uz kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, no opasnost nije iza nas. Ne možemo biti samo zadovoljni i moramo nastaviti s reformama. Zatim bio je još jedan komentar o tome što bi se e, bilo dogodilo da trojka nije intervenirala. Kod sastavljanja ovoga izvješća e, smatram da je to nešto što e, treba istaknuti, što zapravo treba biti prva stvar e, koju ćemo reći. Prošli smo kroz teško razdoblje, nezaposlenost je visoka i trebamo razmisliti o tome kakva bi bila situacija da nije bilo intervencije trojke. Izvolite, gospođo Nilsson. Hvala. Mislim da je bilo nekih komentara u smislu da je Trojka intervenirala u vrlo teškoj situaciji, da su neke države bile na rubu bankrota i tako dalje. Međutim, ja sam pročitala nekoliko memoranduma o razumijevanju gdje se govori o privatizaciji. Dakle, zahtjeva se privatizacija i liberalizacija od tih zemalja. U memorandumu o razumijevanju za Cipar vrlo se detaljno govori o radnom vremenu zdravstvenih radnika, o zaštiti na radu. Zašto bi se trojka miješala i uopće nešto govorila o radnom vremenu radnika u bolnicama? Dakle, e, rečeno je da se zemlje izvuklo iz bankrota, međutim, možda, je, e, možda su se mogle predložiti neke korisnije mjere. Zatim što se tiče pregovora, kolektivnog pregovaranja, socijalni partneri e, više nemaju pristupa. U Grčkoj socijalni partneri nemaju pristupa. Međunarodna organizacija rada je organizirala čitav niz radionica u e, tim zemljama. Ja sam nazočila jednoj takvoj konferenciji u Ateni i državni tajnik je rekao nešto u smislu da, e, kolektivni pregovori u budućnosti moraju se odnositi na inovacije, ne na radne uvjete i plaće ali ne, to nije istina. Dakle, u tome jest problem. Trojka nam ne omogućuje da idemo u kolektivne pregovore i upravo to želimo promijeniti. Zatim što se tiče malih i srednjih poduzeća, da, s jedne strane mala i srednja poduzeća su u specifičnoj situaciji, međutim, posljednjih godina se toliko govori o tome da da one otvaraju nova radna mjesta, a drugim riječima da se na njih ne odnose neka pravila. Um, bila sam šokirana kada sam čula da se mikropoduzeća izuzimaju iz određenih propisa. Mislim da to nije e, dobar pravac i neke studije govore o tome da e, mala poduzeća ne otvaraju tako velik broj radnih mjesta. Smatram da moramo biti oprezni kada govorimo o tom zaštićenom položaju malih i srednjih poduzeća. Što se tiče Međunarodne organizacije rada, naravno da njih treba uključiti, e, naravno kada je riječ o pridržavanju e, normi u području radnog zakonodavstva, da je njihov doprinos dragocjen. I samo još e, jedan komentar vezano uz proturječe između nacionalne razine i europske razine. Ja ne vidim da je tu neko proturječje, e, ne vidim da komisija brani socijalni dijalog na europskoj razini. Dakle, mislim da se zapravo slična, e, može primijetiti slična situacija i u državama članicama i na europskoj razini. Hvala, zahvaljujem našim gostima. Zahvaljujem na, na ovoj zajedničkoj raspravi odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i odbora za zapošljavanje s obzirom da e, smo htjeli vidjeti i dati ocjenu rada trojke ovdje u Europskom parlamentu. Funkcioniranje socijalnog dijaloga nije nešto oko čega treba postići konsenzus i to moraju ocijeniti zakonodavci zajedno sa drugim pitanjima kao što su ekonomsko i socijalno upravljanje. Prije nego što zaključimo ovaj sastanak predlažem da damo riječ izvjestiteljima e, kako bi oni mogli izvući neke, izvući neke zaključke i kako bismo imali neke e, zaključke prije e, samog izvješća. U ime odbora za ekonomsku i monetarnu politiku daću riječ e, gospodinu Huangu Ngoku. Hvala Pervanš. Neću zadirati dalje u polemiku, ali drago mi je što ova javna razmjena mišljenja održana. Ona je utoliko važnija koliko vidimo da su socijalni partneri podijeljeni što se tiče provedenih politika, prije svega što se tiče programa financijske pomoći. Zabilježit ću također da je gospođa Nilsson nam s pravom rekla da je razina zaduženosti veća sada nego što je bila prije početka financijske pomoći u ovim državama članicama, što znači da elementi koji su doveli do krize nisu nestali. Što se tiče gospodina Watsona, dobro, drago mi je što mi nije potpuno se odgovorio o fiskalnim multiplikatorima. Sa žaljenjem e, vidim da udruga poslodavaca koju on zastupa nema mišljenje, nema brojke o tom pitanju i zatim što se tiče cijene rada, tu nam također niste ništa odgovorili o studijama koje sam naznačio, već ste uspostavili odnos između jedinične cijene rada i nezaposlenosti, ali ja vam mogu na to odgovoriti da se taj odnos može reći, ići u drugom smjeru, dakle, možda zato što je nezaposlenost visoka je također visoka i cijena rada, jer e, poduzeća manje prodaju, pa budući da manje prodaju, prodaju postoji e, jedna e, masa koja se smanjuje. Produktivnost, a to makroekonomisti jasno znaju, se također odražava na jediničnoj cijeni rada. Vidimo da su mišljenja podijeljena i u budućim mehanizmima e, pomoći će biti vrlo važno, dakle u budućnosti Europske unije e, zamijeniti trojku koja nema pravne osnove i stoga se mora razbiti, bit će iznimno važno da su socijalni partneri uključeni u taj novi mehanizam. A mi, mi želimo više demokracije, više demokracije to znači veće sudjelovanje Europskog parlamenta, to znači također i veće sudjelovanje socijalnih partnera. Ja se nadam da će to biti jedan od zaključaka ovog izvješća. Hvala. Hvala vam, gospodin Zalba. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. U ime gospodina Karasa, dopustite mi da kažem da ga još jednom želim ispričati. I također bih rekao da se svi slažu oko toga da se socijalni partneri uključuju što većoj mjeri, da imamo jači socijalni dijalog i da tako nešto naravno neće imati nikakve negativne posljedice u odlukama koje se donose baš naprotiv. Na posljedku, kao što je rečeno, mala i srednja poduzeća su sigurno ta koja su najviše patila zbog ove krize. Mala i srednja poduzeća su ona koja su osuđena na to da budu ponovni pokretač rasta, pokretač oporavka. Ona su ta koja moraju doprinijeti gospodarskom oporavku i u tom kontekstu je iznimno važno također reći da to ne smijemo zaboraviti. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Hvala vam. U ime našeg odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Da, hvala vam gospođo predsjedavajuća. Dva pitanja se, poja pojavljaju. Nitko ne dovodi u pitanje potrebu za intervencijom uh, u ovim državim, državama članicama koje, koje su pod programom, ali pitanje su koje su uvjeti vezani uz tu pomoć. Također, uh, opći konsenzus je to da moramo imati uh, socijalni, socijalnu slogu. No, mnogo je teže postići tu slogu, taj dogovor, ako kad ne bi bilo intervencije. Jer tu već govorimo o nekakvim željama. I to nije naš posao. naš posao odbora za zapošljavanje sam pitanja jest procijeniti kako je napravljen taj posao i isto tako naglasiti potrebu za malo više optimizma u nego što smo to imali priliku vidjeti u proteklih godina u okviru ove krize. Možda pravno još reći da smo na početku jedne nove ere, da smo riješili glavne probleme. Sada je trenutak da kao prvo vratimo naše stope zaposlenosti na prethodne vrijednosti, da pomognemo onim poduzećima koji su u da također mislimo na budućnost. Budućnost to je jedan cijeli naraštaj na jugu Europe koji je sada uništen i postoje određeni problemi strukturne prirode koje će prije svega se vidjeti na jugu Europe ako se ništa ne učini. Kao što smo rekli od početka, mislim da je ova razmjena mišljenja vrlo važan, važna, važan korak u ovom postupku procjene trojke. Svatko od nas eh, će iz toga izvući zaključke za naš rad, bilo da je to u okviru odbora za ekonomska pitanja ili, u odboru za zapošljavanje i zatim naravno ćemo još imati to pitanje na plenarnoj sjednici. Sada smo završili sa, ovom zajedničkom sjednicom. Zahvaljujem vam i eh, sada ćemo dati mjesta nastavku sastanka odbora za ekonomske i socijalne pitanja.